Sada prijelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Gospodin Ečevarija će nam podnijeti izvješće o integriranom tržištu dostave paketa u svrhu rasta elektroničke trgovine u Europskoj uniji. Dajem riječ izvjestitelju. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Dobro večer svima. Jedinstveno digitalno tržište te dostave paketa Europske unije nešto na što se smo se usredotočili tijekom posljednjeg mandata i tijekom e, tog saziva ne možemo baš reći da smo se probudili u digitalnom smislu u posljednje e, dvije i pol godine. E, mi smo uspostavili neka digitalna okruženja u Europskoj uniji, ali ujedno i okruženja prilika da se uspostavi na tržište, da prebrodimo krizu, da prilagodimo naše, naše gospodarstvo, poduzeća i korisnike novom digitalnom dobu kako bismo povratili našu konkurentsku prednost e, koja je bila manjkava u posljednje vrijeme u usporedbi sa našim glavnim konkurentima. Dakle, za tržište rada je ovo jedna velika prilika prilika da se integriraju i uključe mladi ljudi na tržište rada u Europi. I tijekom ovog saziva mi smo poduzeli cijeli niz inicijativa koje su bile pravi napredak u smjeru konsolidiranja pravog europskog jedinstvenog digitalnog tržišta za unutarnje tržište i u okviru zaštite potrošača elektroničko gospodarstvo je stvarnost nešto što je vrlo bitno i da bismo e, omogućili jedinstveno tržište za e, elektroničku trgovinu e, u rujnu 2012. godine i 2011. smo izradili strateški plan djelovanja za dovršetak jedinstvenog tržišta i rezolucija Europskog parlamenta je usvojena na tu temu u lipnju prošle godine. Radili smo na ovoj temi jedinstvenog tržišta vrlo intenzivno putem mjesečnih sastanaka. U 2011. godine u siječnju je to bilo odlučeno i imamo mnogo zaključaka i izvješća koji su rezultati tih sastanaka. Mnogo toga smo napravili, no to nije dovoljno. Moramo sada za zaključiti krug i upravo to čini ovo izvješće koje vam sada podnosim, izvješće o tome kako možemo zaprimati proizvode i robu koju naručujemo na internetu. E, nije dovoljno da imamo integrirano jedinstveno tržište, već moramo imati jedinstvenu uslugu dostave paketa e, u elektroničkoj trgovini. To je jedan od stupova koji potiče povjerenje poduzeća i potrošača i u koji se oni pouzdaju. Stoga moramo imati usluge dostave koje u cijeloj Europskoj uniji omogućuju poduzećima, korisnicima i malim i srednjim poduzećima da obavljaju trgovinu na internetu i e, pritom se pobrinu da svi proizvodi, svi paketi će doći do svog odredišta na siguran način i pritom brzo. Dakle, moramo se pobrinuti da su poduzeti koraci koji će poboljšati trenutnu situaciju i u tom smislu želio bih zahvaliti svim svojim izvjestiteljima u sjeni na njihovoj suradnji. Oni su bili vrlo pripravni na postizanje kompromisa e, i to smo učinili na nekoliko područja. I također u odboru smo se usuglasili jednoglasno e, oko ovog izvješća. Dakle, želio bih reći da iako još ovaj dio nije zaključen, e, mnogo toga moramo još napraviti, mnogo izazova je pred nama. Prije no što završimo izgradnju jedinstvenog tržišta, sljedeći saziv parlamenta mora nastaviti tamo gdje smo mi stali i mora i dalje e, nastaviti ovu bitku za ostvarivanje jedinstvenog digitalnog tržišta. To je san kojeg e, bi oni trebali ostvariti. Nekoliko puta sam već u, ovdje rekao i nikad se neću umoriti e, ponavljajući to da je izlaz iz krize digitalni. Hvala. Sada pokrećem e, postupak Catch the Eye, odnosno spontanog javljanja za riječ. Potencijal izgradnje jedinstvenog tržišta ne može biti ispunjen ako se ne pobrinemo da su i usluge logistike dorasle tome, to je vrlo bitno za mala i srednja poduzeća posebno, dakle da i logističke usluge budu usklađene te da mogu vraćati pakete i e, isto tako primati ih brzo. Uviđamo da je ovo područje koje brzo raste i koje može ohrabrivati neka poduzeća da rade na nepošten način, ne poštuju uobičajene standarde što može narušiti cjenovnu ravnotežu, odnosno neka poduzeća mogu iskoristiti svoju veličinu e, za istiskivanje konkurenata sa tržišta. Hvala. Hvala lijepo. Roba koja se kupuje putem interneta do 2015. godine se smatra kao glavnim poticam za elektronsku trgovinu. Svaki drugi potrošač kaže da ima problema kada je riječ o dostavi u prekograničnim slučajevima kupnje na internetu. Kako bi se vratilo povjerenje potrošača, treba veća razina transparentnosti i bolje informacije kada je riječ o dostavi, cijeni isporuke i tako dalje i posebno uvjetima isporuke te koracima koje treba poduzeti u slučaju da se e, da je isporuka kasni ili da je roba oštećena ili da se izgubi. Podržavam poboljšanje zemljopisne pokrivenosti i e, dostavu u ruralnim područjima. Također se treba osigurati pravna sigurnost. Grazie, la parola al commissario Hvala lijepo. Dopustite mi sada da dam riječ povjereniku, gospodinu Andoru. Hvala, gospođo predsjednice. Uvaženi zastupnici, u ime svog, svog kolege Mišel Barnija želio bih zahvaliti izvjestitelju, gospodinu Alijeću Čevijeru i odboru INKO na njihovom aktivnom djelovanju na razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta. Samo prije dvije godine komisija je pokrenula ambiciozni plan e-trgovine i internetskih usluga, čiji ciljevi su bili prilagodba offline okruženju te uključivanje internetske stvarnosti i poticanje internetskih prilika i za potrošače i za pružatelje usluga. 16 mjera je komisija podnijela u različitim sektorima, na primjer osuvremenjivanje usluga plaćanja, mrežna neutralnost i tako dalje. Također je jedna vrlo druga E, Bitna inicijativa se ticala dostave paketa. Te inicijative imaju izravan učinak na našu svakodnevnicu, obzirom da potrošači e, i za potrošače poduzetnike je dostava od presudnog E, značenja za poticanje e-trgovine. To je ključni element za izgradnje povjerenja između prodavača i kupaca. E, potrošači Europskoj uniji sve više kupuju na internetu, posebice e, prekogranično. Dakle, 45 korisnika je izjavilo da su zabrinuti zbog dostave, prvenstveno u prekograničnim transakcijama za maloprodajna poduzeća na internetu i mala poduzeća. Za njih je presudna pristupačnost usluga dostave u njihovom e, poslovnom modelu, no međutim 35% njih smatra da je prekogranična dostava još uvijek velika prepreka. Za promicanje rasta e-trgovine moramo osigurati da je offline struktura na kojoj se nadograđuje internetska struktura da, da funkcionira besprijekorno. To znači da dostava paketa mora ispunjavati očekivanja e, i malih poduzeća i korisnika i kupaca, mora e, se odvijati glatko, mora olakšavati poslovanje poduzeća, mora generirati veće povjerenje u et trgovinu. Postoji široki konsenzus svih dionika na ovom području vezano uz eh, njihovu važnost eh, i posebice nakon vođenja javne rasprave koja je započela 2012. godine. Na temelju svega toga uzimajući u obzir nedomice iz vašeg izvješća, komisija je u 2014. godine u prosincu usvojila strateški plan djelovanja koji određuje dalje mjere za dostavu paketa kako bi se prebrodili izazovi s kojima su suočeni potrošači i e prodana poduzeća. Taj strateški plan djelovanja određuje različite zadaće i uloge različitih dionika e, E, poduzeća koja se bave dostavom paketa i e, nadležna tijela i sve te mjere su uključene, su se na tri glavna cilja. Više transparentnosti, bolja informiranost svih dionika u cijelom lancu dostave paketa, posebice za potrošača i mala poduzeća, poboljšanje dostupnosti, pristupačnosti i kvalitete usluga dostave, po mogućnosti, odnosno posebice u prekograničnoj trgovini, također pružanje zaštite potrošačima kada nešto krene po zlu tijekom dostave e, putem e, mehanizama brzog vraćanja e, paketa i e, odštete. E, potrošači su već uključeni u konstruktivne rasprave. Mnogi operateri su počeli razvijati već rješenja koja bolje odgovaraju na očekivanja i zahtjeve potrošača industrija prihvaća ove izazove, stoga očekujemo brze rezultate i očekujemo ispunjavanje obveza. I dalje mislimo da je potrebno produbiti neke mjere, posebice u smislu potreba malih i srednjih poduzeća i regija koje su u nepovoljnom položaju zbog toga što su udaljenije a i u Tim regijama je potrebno e, korisnicima omogućiti transparentne i brze usluge dostave. Potrebno je uključiti i socijalne partnere kako bi se e, uključilo postojanje e, odgovarajućih standarda u ovoj industriji. Radi se o procesu suradnje koji mora uključiti sve zainteresirane strane. I dalje ćemo raditi sa parlamentom i pratiti razvoj sektora tijekom sljedećih 18 mjeseci te ćemo odrediti jesu li potrebne neke dodatne mjere. Hvala. Hvala lijepo i ovime dole, zaključujemo ovu raspravu. Sada ćemo glasovati po ovom pitanju u 11.30 minuta. I sada prelazimo na našu posljednju točku dnevnog reda. Izvješće Nikolaja o migranticama bez dokumenata